Dobro jutro, poštovani kolege. Dakle, još jednom dobro jutro. I nadam se da ste se dobro odmorili ljetos i da ste uspjeli napuniti baterije za rad, dakle, to koji je tu pred nama u sljedećim mjesecima. Dakle, da ste se lijepo odmorili i drago mi je što smo se danas ponovno okupili na našem odboru. Krenimo sa prvom točkom dnevnog reda. To je usvajanje dnevnog reda. Ako se slažete s dnevnim redom, nemate nikakvu primjedbu, u redu. Možemo onda krenuti na sljedeću točku dnevnog reda. A to je odabranje zapisnika sa sjednice održane 22. srpnja. Ne znam imate li neko pitanje. Ako ne, možemo krenuti na četiri priopćenja predsjednice, ali nemamo priopćenja i e, priopćenja o odlukama koje su donesene na sastanku koordinatora. Glavna dakle pitanja su sljedeća. Bavili smo se saslušanjima koja će se održati u nekoliko sljedećih tjedana. E, znači, odlučili smo još jednom poslati pismo gospodinu Junkeru u kojemu ćemo izraziti našu zabrinutost o novostima koje smo mi imali o sastavu nove komisije Naime, čini nam se da neće ispunjavati jedan od naših temeljnih zahtjeva, a to je e, rodno uravnoteženi sastav u institucionalnom okruženju. Komisija bi trebala biti primjer i služiti kao primjer. I poslali smo pismo već početkom ljeta, ali nismo dobili baš e, neki odgovor, e, pa moramo nastaviti sa pritiskom e, i parlament mora dati svoje odobrenje na sastav cijele komisije i u Europi gdje 52% populacije žensko, ne možemo imati tako malu zastupljenost u sastavu komisije kao što je trenutno slučaj. Stoga e, su se koordinatori suglasili o tome da će se gospodinu Junkeru poslati dopis te ćemo također poslati dopis talijanskom predsjedništvu o direktivi o rodiljnom dopustu e, u nadi da će nešto vijeće po tom pitanju učiniti. E, naime, imali smo u parlamentu plenarnu raspravu i nadamo se da ćemo uspostaviti dijalog sa vijećem jer nešto se mora početi kretati u pravom smjeru pa ćemo poslati pismo talijanskom predsjedništvu vijeća i također odlučili smo e, sastaviti izvješće e, SND će biti e, će imenovati izvjestitelja o programu za 2015. I tu ćemo obuhvatiti pitanja koja se tiču rodne jednakosti u komisiji. To je vrlo važno izvješće i među ostalim stvari kojima smo se ovdje bavili su bili su sljedeće. Dakle, rekli smo da petog ožujka sljedeće godine E, ćemo imati Međunarodni dan žena. Dakle, to smo raspravljali i ako se slažete s time i ako prihvaćate ova, ove obavijesti e, priopćenja predsjednice, možemo preći na glasovanje o općem proračunu za 2015. Bueno, si tienen todas ustedes la, la tarjeta de voto ya... Dobro. imate pred sobom svoje glasačke kartice, nadam se, pa možemo krenuti sa glasovanjem. Imali smo e, nekih e, problema s prevodom pa je definitivna e, i službena jedina važeća verzija je jezična engleska verzija jer na nekim, nekim pisanim jezičnim verzijama možda imamo problem e, u pisanom prijevodu tu i tamo s ovom ili onom riječi. Znači nemojte brinuti za to jer službena i važeća verzija je engleska verzija teksta. Pa prije nego krenemo na samo glasovanje, imamo usmeni amandman koji sam predložila ja osobno. 6243, amandman 6243 koji je jedan dodatak e, znači e, particular attention should be given to gender aspects e, to gender and age-related health specificities. Posebna pozornost e, treba se poklanjati rodnim i dobnim e, specifičnostima zdravstvenog stanja. Što bi se dodalo postojećem tekstu? Znači to bi bilo ubačeno u postojeći tekst. Pa evo možemo krenuti s glasovanjem. Dakle, ovo je prvo glasanje e, pod mojim predsjedništvom, pa ako imamo bilo koji proceduralni i postupovni problem, ja se unaprijed ispričavam ako do toga dođe. Dakle, kompromis jedan Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno? Pa pređemo onda na 62.01. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 62.02 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 2 tko je za? Protiv? Suzdržani? E, usvaja se. 62.04. Tko je za? Protiv? Mislim da ćemo ovo morati provjeriti elektronički. 6204. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasali? Zatvaram glasanje. Devetnaest za, 13 protiv, usvaja se. 62.05 ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Šestdeset tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 6208 tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 62.09 tko je za, protiv, suzdržani. Dobro, provjerimo to elektronički. 62.09, otvaram glasovanje. Jesu li svi dali svoj glas? Imate li neki problem? Zatvaram glasanje, ali čini se da je s jednom kačicom bilo problema. 18 za, 13 protiv, tako je, to je ona, ona koja nije bila registrirana elektronički. 35, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 42, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 10, Tko je za? Protiv? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani. Kompromis 4 se usvaja, 62, 34, tko je za, protiv, Mislim da se odbija, ali možda bolje da e, poimenično glasujemo. Otvaram e, glasanje. Zatvaram glasanje. Da, odbija se. 12 e, za, 20 protiv, 62, 47 tko je za, protiv suzdržani? Usvaja se. 62.12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odobrava se. Usvaja se. 62.13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 62.43 usmeni amandman koji sam spomenula na početku. E, ako dakle imate neki prigovor, e, dobro, ako ne, onda ćemo ga uključiti. Sada glasujemo e, za to u cijelosti. 62.43 tko je za, protiv? Suzdržani? Usvaja se. 62.14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Kompromis 5 se usvaja. 62.16. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 62.17, ko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 62.18, ko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 62.19. Usmeni amandman koji vidite na, naveden na popisu. Imate li ovdje sa bilo kakvih problema s ovim amandmanom? Ako ne, tko je za? Za 62.19. Protiv? Suzdržani usvaja se. 62.20. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 62.21 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 62.22 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 62.23 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 62.24 za? protiv, suzdržani, a, da, prostite. E, dobro, poimenično e, za 6224, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. E, usvaja se 18 za, 14 protiv. 6225 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 6226. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 6227. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis šest, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Šestdeset dva trideset osam. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 62.30. Ko je za? Protiv? Poimenično. 62.30. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanjem. Usvaja se. 16 za, 14 protiv, 3 suzdržana. 62, e, 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. 62, 37 za, protiv, suzdržani, odbija se. 62, 40 za, protiv, suzdržani, odbije se. 6241 za, protiv, suzdržani, odbije se. I time smo došli do kraja e, glasanja o proračunskom postupku. Hvala na suradnji no voto final. There, Son, son enmiendas, entonces no hay voto final del, informe como tal. Dakle, ovo su amandmani, još nismo došli do konačne odluke o cijelosti, o cijelom predlogu. Bueno, pues damos comienzo. Dobro. Pa možemo sada krenuti sa radionicom. a por favor eh, vamos al workshop por lo tanto please e, oprostite evo pokušavamo otvoriti radionicu pa ako možemo pa ako netko ne želi ili želi ostati na radionici krećemo sa radionicom zahvaljujem dakle želim otvoriti radionicu Dakle, evo, naša je namjera ovdje bila pozabaviti se raznim pitanjima koja trebamo uzeti u obzir i koja će nam biti korisna u sastavljanju e, jedne kompilacije zakonskih propisa o rodnoj jednakosti. čujem, evo ima puno buke u prostoriji, ljudi razgovaraju, pa molim vas. Dobro, evo, nadam se da ću sada moći nastaviti. Znači, evo imamo prezentaciju. Um, Odnosno, evo imat ćemo šest e, ovakvih e, skupina pitanja, odnosno šest zasebnih e, blokova o kojima se sada raspravlja u Europi. Znači, sve su to pitanja koja se tiču rodne jednakosti, a koja će nam pomoći u radu na novoj strategiji za 2015. Znači, važno je e, našem odboru da bude u stanju doprinijeti ovim svim, ovom svom poslu koji će se odrađivati u sljedećim mjesecima. Kao prvo zahvaljujem svima. Mm, unaprijed na sudjelovanju e, i to naročito onima koji će nam danas održati prezentacije na teme o kojima raspravljamo. Pa E, bez daljnjeg odogovlačenja. E, krećemo sa temom e, gender mainstreaminga, odnosno rodnog mainstreaminga ili rodno osvješćenih politika. Uzimanja u obzir rodnih pitanja u proračunskim pitanjima, što je nešto o čemu smo mnogo puta razgovarali, znači gender budgeting. To je jedna od vrlo ključnih tema. Profesorica Fiona Beveridge je naša prva govornica danas sa sveučilišta u Liverpoolu i zahvaljujem e, što ste ovdje s nama te vam dajem riječ. Hvala, velika mi je čast što ste me pozvali da sudjelujem na današnjoj radionici. Ovdje su kolegice sa mnom, e, doktorica Fira Čengis i doktorica Eleanor Drywood. Naše izvješće tiče se rodno osvještene politike, rodno osvještene politike u proračunu i e, rodnih stereotipa. Zaključke i preporuke možete pronaći na stranicama 23 do 26. Ja ću se danas baviti sažetkom na stranicama 9 do 10. E Kao što znate, strategija Europske unije o rodnoj ravnopravnosti tiče se, odnosno oslanja se na dvojnu strategiju, to je ugrađivanje svih rodno osvještene politike u sve mjere. Rodno osvještena strategija daje mogućnost da se vidi je li takav ustroj odgovarajući. Mi smatramo da jest dvojna strategija nam daje raznovrsne instrumente koji su primjereni za rješavanje raznih pitanja u području rodne ravnopravnosti. Ovaj pristup znači da se rodno osvještena politika može ugrađivati sve politike pod uvjetom da postoji politička volja. Europska unija ima obvezujuće i neobvezujuće mjere u većini područja kako bi riješila odgovarajuća pitanja. Zakonodavne mjere su bile manje uobičajene u ovom razdoblju, međutim to je i dalje učinkovita mjera i ne treba se zanemariti. Obvezujuće mjere u konkretnim područjima omogućuju da se mogu uspostaviti jasna pravila za sve strane i Europska unija na taj način može propisivati minimalne standarde u cijeloj Europskoj uniji kako bi sve države članice imale jednaka pravila, primjerice kada je riječ o poslodavcima i pružateljima usluga. Jedan e, primjer korištenja obvezujućih mjera za promicanje rodne ravnopravnosti upravo je uredba o rodnoj ravnopravnosti u programu Horizont 2020. Tu su uspostavljeni neki obvezujući ciljevi za sve države članice i to u području gdje nije postignut velik napredak do sada. Te uredbe su veliki izazov za sve države članice. Kao što vidimo i neobvezujuće i obvezujuće mjere imaju svoje mjesto i preporučamo ovaj dvojni pristup za rodno osvještene politike Europskoj uniji. Smatramo da to treba zadržati u novoj strategiji. Strategija od 2010. do 2015. navodi nekoliko prioriteta u godišnjem izvješću. Vidi se da je postignut napredak u svakom području. Međutim, e, taj napredak nije svugdje isti, kao što ćemo vidjeti. Osvajanje nove strategije nudi mogućnost da se vidi gdje je postignut napredak, a gdje je napredak išao sporije i koja su najprioritetnija područja u okviru sljedeće strategije. Ovo je također prilika da se uzmu u obzir koje su potporne strategije za rodno osvještenu politiku i vidjeti na koji način se tu može postići napredak kako u institucijama Europske unije, tako i državama članicama. Treba imati na umu da je vijeće već apeliralo na države članice u prosincu 2013. godine da se rodno osještena politika promiče na državnoj razini i ta preporuka treba se ugraditi i u novu strategiju. Općenito, naše preporuke Europskoj uniji tiču se evolutivnih e, instrumenata, a ne nekakvih novih revolucionarnih instrumenata, oslanjajući se na e, saznanja od, od kada je donesena strategija. Praćenje rodno osvještene politike vrlo je bitno područje. To je jedna kompleksna složena tematika. Strategija rodne, rodno osvještene politike takva je da nije uvijek jasno e, gdje se ostvaruje napredak, a gdje se ide unazad, zato je bitno da postoji odgovarajuće praćenje. Od posljednje strategije Europska unija je poboljšala sposobnost kroz osnivanje Europskog instituta za rodnu ravnopravnost. I to je već dovelo do značajnih posljedica. Studije i dokumenti Europskog instituta spominju se i u ovoj radionici. Rad e, te agencije mogu koristiti i komisiji i parlamentu. Mi e, predlažemo da se iznesu preporuke o tome na koji način se može koristiti rad Europskog instituta za ravnopravnost spolova, na koji način iskoristiti te kapacitete za novu strategiju rodno osvještene politike kako bi se poboljšala njezina učinkovitost. Učinkovito praćenje mora se oslanjati na odgovarajuće podatke. Postoje neki nedostaci, posebno kada je riječ o nasilju nad ženama, ne postoje odgovarajući podaci koji bi nam omogućili da se uspoređuje napredak koji se postiže u pojedinim državama članicama. Što se tiče rodno uvjetovanog nasilja, vodi se rasprava o tome koji su najkvalitetniji podaci koji se mogu koristiti. Istovremeno stručnjaci i političari svjesni su činjenice da je hitno potrebno postići dogovor o tome na koji način riješiti problem nedostatka odgovarajućih podataka. U novoj strategiji bi se mogli odrediti vremenski rokovi i ciljevi kako bi se riješilo to pitanje. Indeks rodne ravnopravnosti koji je Europski institut e, donio 2013. je nešto što pozdravljamo. To pomaže u praćenju i postizanju napretka u rodno osvještenoj politici na razini država članica i Europske unije. I tu također postoje sofisticirani podaci indeks rodne ravnopravnosti treba se ugraditi u novu strategiju kao mehanizam praćenja države članice i sama Europska unija mora zacrtati ciljeve kako bi se poboljšala rodno osvještena politika u područjima koja su bitna temeljem spomenutog indeksa. Obuka u području rodno osještene politike je također bitno. Dobili smo neke nove podatke od Europskog instituta za ravnopravnost spolova. To se nalazi u aneksu 3 našega izvješća. Vidi se gdje postoje nedostaci u obuci i e, kako se može odrediti dobra praksa. E, dakle, potrebno je da se to ugradi u strategiju rodno ravnopravnosti Preporučamo komisiji i državama članicama da se stavi veći naglasak na obuku o rodno osvještenoj politici kako bi se uistinu mogli postići ambiciozni ciljevi zacrtani u strategiji. Također smo se bavili procjenom učinka rodne ravnopravnosti, to je jedan koristan alat za promicanje rodno politike. Postoje neke slabosti u tom okviru E, procjene učinka na rodnu ravnopravnost komisija bi mogla e, raditi na tome da se te procjene učinka rade na učinkovitiji način. Također bi mogla dati veću pomoć državama članicama u izradi procjene učinka na rodnu ravnopravnost. Neke države članice zaostaju u tom smislu. Prelazim sada na rodne stereotipe. Ustanovili smo da postoje dokazi da rodni, da rodni stereotipi e, zapravo ugrožavaju rodno osještene politike. I tu Europska unija može poduzeti određene mjere. Ovo je složeno područje što se tiče nadležnosti. Osnovna nadležnost u ovom području je na državama članicama i postoje bitna pitanja koja se tiču slobode izražavanja koja se također moraju uzeti u obzir postoje argumenti u potporu intervencije Europske unije, ciljene intervencije. Neke države članice bi htjele poduzeti snažnije mjere kako bi se spriječilo e, seksističko reklamiranje i e, kako bi se postiglo da se ne ugrožava jedinstveno tržište. E, mi bismo trebali to razmotriti na ovoj radionici. Također podržavamo preporuku komisije 2010. da se uspostavi jedna skupina za praćenje medija kako bi se postiglo znajedničko mišljenje o tome što su, koje su to slike koje, mogu, koje se mogu smatrati seksističkima u medijima. I sada dolazimo do ugrađivanja rodno osvještene politike kod donošenja proračuna. Od posljednje strategije došlo je do novih pomaka u ovom području. Proračuni nisu rodno neutralni i dobre politike mogu biti ugrožene zbog netransparentnih proračuna. E, ugrađivanje rodno osvještene politike u proračun može dovesti do dobrog upravljanja na razini Europske unije na način da rashodi u nekom području ne budu ne postanu neučinkoviti zato što se ne izdvajaju sredstva za neko drugo područje. Dobro razumijevanje o tome što je dobra praksa također predstavlja priliku da čitav postupak donošenja proračuna bude transparentniji, da oni koji donose proračun e, odgovaraju za to. Preporučamo da Europsko vijeće i parlament uz potporu komisije uvedu rodno osvješten proračun u novu strategiju o rodnoj ravnopravnosti. To se treba ugraditi i u višegodišnji financijski okvir i proračun Europske unije, kako smo naveli u izvješću. Novi apel Europskog vijeća da se to uvede u strategiju Europa 2020. također je dobar pomak. U trenutku proračunske krize donošenje odluka postaje naročito netransparentno, a čini se da se ne uzima u obzir od naravnopravnost, usprkos činjenici da je to potrebno za gospodarski oporavak. Preporuča se da se stavi naglasak na rodno politiku kada se donose odluke u kriznim vremenima kao i u drugim vremenima. Hvala vam na pozornosti. Uh, thank you very much Beveridge. Zahvaljujem profesorici Beveridge. I sada dajem priliku zastupnicima da uzmu riječ. Možete postaviti pitanja. Imamo 20 minuta na raspolaganju. Tko želi uzeti riječ? Mhm. Ah, Imamo pitanje. Hvala. Ja bih htjela govoriti u svojstvu mađarske, zastupnice iz Mađarske. U EU uniji postoji mnogo država članica, Mađarska je jedna od njih. U tim državama članicama postoji mnogo žena i djece koji žive u siromaštvu, u teškom siromaštvu i postoje velike razlike, neke su u nekim zemljama situacija bolja na zapadu. Nažalost, e, na jugu i na istoku Europe države članice se, na te države članice se gleda kao na drugorazredne članice. Neki se možda koriste ovime kao da smo u kafani. Međutim, e, čini mi se da bismo se trebali vratiti na ono što je bitno. Dakle, govorimo o ženama koje moraju napustiti obitelji zato što su takve okolnosti. Moraju otići u bogatije države članice i tamo raditi gotovo kao robkinje. I to su žene koje žive u velikom siromaštvu, rade kućanske poslove gotovo kao da su sluškinje i neke od njih su i žrtve trgovine ljudima ili rade kao prostitutke. Dakle, mi želimo pokazati Evropsku uniju kao jedinstveni prostor. Međutim, postoje velike razlike unutar Evropske unije. Neki ljudi žive u vrlo teškim uvjetima i ne govorim, govorim posebno o ženama u Europskoj uniji. Prije pola sata smo izglasali, izdvojili smo velika sredstva za obuku. Govorimo o stotini milijuna eura koji se troše. Međutim, pitanje je što smo dobili od toga i što su žene koje žive u Europskoj uniji dobile od toga. Govorimo o ženama koje žive u bivšim socijalističkim zemljama i o ženama e, u zemljama na jugu Europe. Dakle, koji su zapravo konkretni rezultati te velike svote novca koje se troši? E, što je to donijelo ženama i kakva je veza e, i kakva je veza između tih sredstava koja su uložena i kako se to odrazilo na svakodnevni život tih žena, posebno žena koje žive u bivšim komunističkim zemljama. Um, Hvala. Mislim da ovo pitanje jasno govori o važnosti rodno osvještene politike. Postoje politike u Europskoj uniji, postoji Europski socijalni fond, Europski regionalni fond i tu se troši mnogo novca na razne inicijative. Mi se moramo pobrinuti da rodno politika bude u svim tim područjima. Isto tako rodno proračun u svim politikama, eh, dobri instrumenti za praćenje, to je sve bitno. Bitno je kada se novac troši da znamo kako to utječe na različite kategorije žena. Možda su neke kategorije žena posebno isključene u društvenom smislu i to je ono što želim reći, treba nam praćenje, moramo postići veću transparentnost i moramo razumjeti i shvatiti kako to točno utječe na muškarce, na žene i na razne kategorije u društvu, posebno na one koji su u nepovoljnijem položaju. Hvala. Imamo sada još jedno pitanje. Hvala. Hvala predsjednice. Bilo mi je vrlo zanimljivo vaše predavanje. Imam jedno pitanje za profesoricu Beveridge. U Španjolskoj je nedavno izračunat bruto nacionalni dohodak i dakle tu su uračunate neke stavke kao što su prihodi od prostitucije. Mi smo, naime, vodi se rasprava o tome trebali legalizirati prostituciju. Što se tiče uzimanja u obzir rodno osvještene politike kod donošenja proračuna i pitanja hoće li se u proračun u proračunu uzeti u obzir i dohodak od prostitucije. Dakle, pitanje je e, s obzirom na rodno osvješteno donošenje proračuna. Vi ste govorili o većoj razini transparentnosti i odgovornosti od strane administracije. E, kako to namjeravate postići? Imate li neki konkretan primjer iz prakse? Ovdje u parlamentu se govori o transparentnosti, ali nitko ne govori o tome tko je odgovoran za rezultate. Mislim da je stvar mnogo složenija. Oni koji često govore o transparentnosti zapravo je ne žele. Treba donijeti neke političke odluke. Mi smo spremni preuzeti rizik spremni smo izgubiti određena proračunska sredstva. Možete li objasniti što točno podrazumijevate kada govorite o transparentnosti? To je riječ koja se često spominje, no na kraju ipak nitko ne polaže račune. Vidimo da se donose političke odluke, ali pitanje je kakvi su rezultati. Hvala. Dali smo neke primjeri rodno osjetljivog izrade proračuna u nekim zemljama članicama i imamo dodatak dva našeg izvješća koji to sadrži. Kao što smo rekli imamo razvoj dobre praksi, ali još uvijek ima e, dosta mjesta za napredak e, i mislim da sada se dosta već dobro uviđa koji su to elementi dobre prakse koji se mogu e, prebaciti na domaću razinu. U ovom momentu je problem u tome što se čini da mi trošimo novac na neki problem, kao što je vaša kolegica ukazala, znači radi se o jednoj specifičnoj skupini no, ljudi, a problem je u tome ne znamo da li to zaista dođe do tih žena, ali izrada proračuna koja uzima u obzir pitanja rodne ravnopravnosti je upravo način da se to osigura. Znači tu možemo točno vidjeti koliko novca će dobiti te skupine i onda možemo pratiti je li do toga došlo i onda možemo vidjeti gdje je došlo do prepreka, e, postoje li neke administrativne e, prepreke i na koji način se ove odluke o proračunu koje se donose na najvišoj razini pretvaraju u konkretno trošenje novca. Znači, imamo tu jednu jednadžbu, znači na najvišoj razini se pretpostavlja kakve će koristi imati eh, od određivanje određenih svota za ovo ili za ono, ali kada se zaista taj novac troši na terenu, tu se mora provjeriti jesmo li polučili željeni učinak. I jedan od načina da se na neki način prereže kroz taj proračun i da se jedan dio proračuna izdvoji upravo na konkretne skupine. To se čini ovim rodno osjetljivim pristupom izradi proračuna. Molim vas da uključite mikrofon, da... Da što se tiče ovog prvog pitanja koje sam vam postavila, vi ste stručnjak za e, rodno osjetljivu izradu proračuna. Što vi mislite o ovoj situaciji s kojom se sada suočavamo? Znači, kada se u BDP e, svake države, jer radi se o e, ekonomskim transakcijama, znači bismo li to trebali staviti u bilancu svake zemlje kako bi se to uklopilo u ovo nastojanje da se učini rodno osjetljivim proračun. Vidjeli smo statistike i to zaista dovodi do pozitivnih stvari u zemljama. Ja nisam ekonomist i ne želim se uplitati previše ovo pitanje, ali postoji to veliko pitanje, veliki problem. Dakle, problemi vezani za prostituciju i za druge e, takve oblike e, koji nisu uključeni u e, bilance. Znači, oni su u ovom momentu nevidljive, sve te žrtve toga. I nevidljivo gospodarstvo i vidljivo gospodarstvo vjerojatno e, se može riješiti na neki način kroz e, rodno osjetljiv proračun, ali to treba dosta dugo vremena da prođe jer to nije nešto što se odnosi samo na rodna pitanja, e, postoji cijelo to, cijeli taj problem nevidljive, odnosno crne i sive ekonomije, ali ja nisam ekonomist pa o tome ne govoriti. Thank you very much to, uh, Zahvaljujem profesorici Bevrić. Ako nema daljnjih pitanja, onda možemo nastaviti sa našom radionicom. Naš, naša sljedeća govornica će govoriti o gospodarskoj nezavisnosti i položaju žena na tržištu rada u Europskoj uniji, te pozivam profesoricu Marcelu Korzi koja predaje na sveučilištu Sapienca u Rimu. Eh, dobro jutro, veoma mi je drago što mogu vam se obratiti danas. Imamo ovu priliku na početku eh, rada novog saziva parlamenta. Naravno, to se poklapa sa promjenama do kojih je došlo u svim institucijama Europske unije. Moj posao je prilično obiman, a nemam puno vremena, tako da bih vam htjela ukazati na dokument. Imam e, najnoviju verziju tog dokumenta, strana 38. Imate tu i neke tabele i grafikone, e, možete to provjeriti u tom dokumentu jer slajdovi često vam ne daju sve informacije koje su vam potrebne, brojke, se nalaze na stranicama 57 dalje. To će vam omogućiti da pratite moju prezentaciju jer ja ću iznijeti samo kratak rezime. Znači ja ću govoriti o gospodarskoj nezavisnosti žena, osobito e, njihovu novu ulogu na tržištu rada u Europskoj uniji. To je jedna od onih stvari E, koje su veoma važan element e, rodnog gospodarstva. Ja sam ekonomist pa ću sa tog stanovišta govoriti, nastojat ću vam dati što je jasniju sliku situaciju na, na, taj način što ću se usredotočiti na neke elemente i neke aspekte. No, moram početi od nekuda i budući da se svi vi bavite ovom temom i neki od vas u institucijama u kojima radite se upravo time bave. Jedan od problema koji stalno je prisutan je marginalizacija e, radnica na tržištu rada Europske unije. Naravno svjesni ste toga, e, forma se mijenja, vrijeme se mijenja, ali osnovni problem ostaje isti. Imamo različite e, oblike toga, ali radi se o segregaciji jer mnogo žena e, radi na poslovima koje nemaju visoku dodanu vrijednost i koje su slabo plaćeni. E, zastupnica iz Mađarske je iznjela jedan dosta dramatičan primjer. Ali imamo mnogo marginaliziranih eh, žena koje dolaze iz Mađarske. Znači na nekim područjima je plaća vrlo niska i kvaliteta rada je viska i je također dosta niska i ta se situacija zbog eh, krize pogoršava. Dakle, kod krize vidimo različite e, diferencijalne indikatore koji su vezani za rod koji se pogoršavaju. Isto to vrijedi primjerice za mirovine. No, e, institut e, za ravnopravnost rodova E, rodova je mnogo učinio na tom planu jer e, proizvodi taj indeks rodne ravnopravnosti. To je prva tablica u mom izvješću. GEI i dakle imamo taj indeks e, koji se kreće od 0 do 100 i uvijek imamo i podatak za cijelu Europsku uniju i tu možemo vidjeti kolika je prosječna vrednost tog indeksa. Dakle, sada smo trenutno na 54%, došli smo na pola puta do ravnopravnosti i ako pogledate čime se što obuhvaća ovaj indeks, dvije točke koje vidimo ovdje su rad i gospodarska nezavisnost žena u smislu plaće. Znači to je e, malo iznad 50%, 69%, ali to vam pokazuje koliko još e, treba napraviti kako bi se postigla puna ravnopravnost e, koja će biti onda označena brojkom 100. Znači tu vidite te brojke za koje vam daju jednu opću ocjenu. Vjerojatno će se o tome govoriti i u drugim izvješćima ne samo u mom izvješću. Znači tu trebamo uzeti u obzir da se trenutno nalazimo u krizi, kao što znate, parlament, komisija i međunarodna tijela se bave upravo i tom temom, znači na koji način kriza utječe na rodove. Ono što se u ovom momentu događa je da je taj proces još uvijek nedovršen ovo je jedna dosta općenita procjena i prvo na što treba ukazati i to je već nešto što ste već čuli, ali treba to uzeti svakako u obzir, je da je ova trenutno kriza izaziva dihotomiju i ona na neki način smanjuje e, jaz između rodova, vi biste na prvi pogled eh, mogli reći da je to pozitivno, znači ono što smanjuje jaz između rodova, no tomu nije tako. Jer radi se o tome da i muškarci i žene trpe. Muškarci eh, su sada u lošijoj situaciji nego što su bili i to znači da se suzio taj indikator eh, razlika između žene i muškaraca, ali to je zato što je situacija se pogoršala za muškarce, a ne zato što se poboljšala za žene. Dakle, imate podatke e, u mom izvještaju ako želite zaista e, vidjeti tu komparaciju. Znači, došlo je do smanjenja e, tog jaza između žena i muškaraca, ali to je zato što su se svi našli u gore situaciji gdje se sužava e, taj jaz, ta razlika. S jedne strane imamo indikatore tržišta rada, e, znači stopu aktivnosti. Vidimo da je došlo do blagog smanjenja razlika između rodova u razdoblju od 2006. do 2013 mada se to osobito vidi u stopi zaposlenosti. To je glavni indeks za našu strategiju 2020. i sve politike koje e, su dio toga. Znači, e, vidimo da se da dolaze do smanjenja razlike između muškaraca i žena zato što je e, došlo do veće stope nezaposlenosti kod muškaraca Dakle, tu sad vidimo kakva je bila situacija. E, muškarci su e, bili, imali puno manju stopu nezaposlenosti, a onda dolazi do velikog povećanja stope nezaposlenosti kod muškaraca. Posebno to vrijedi za SAD. Tamo je došlo do te velike krize baš na planu zapošljavanja muškaraca ali ima nekih naznaka da e, su i muškarci i žene e, se našli u jednako lošoj situaciji jer je došlo i do e, povećanja nezaposlenosti kod žena. Tu je bilo određene segregacije, ali evo da pogledamo kakva je situacija kod sektora, kod uslužnog sektora, jer tu ima puno radnica i to je znak za uzbunu tokom protekle, protekla dva ili tri kvartala smo vidjeli da e, imamo sve e, više žena, sve manje muškaraca. Vidjet ćemo kako će to utjecati na stopu nezaposlenosti muškaraca i žena u sljedećem kvartalu posebno e, iz razloga e, mijenjanja, odnosno donošenja novih politika. Druga važna stvar je da je kvaliteta poslova se pogoršava. Eurofound je izdao odličan izvještaj koji to naglašava e, i tu imamo podatke za pojedine zemlje članice, evo primjerice Italiju, možete vidjeti na osnovu podataka našeg e, Zavoda za statistiku da sada po treći puta se dakle e, radi ispitivanje kvalitete poslova i došlo je do pogoršanja jer e, u krizi se smanjila kvaliteta poslova, sve više ima rada na pola radnog vremena i ljudi dobivaju otkaze i onda moraju raditi E, na pola radnog vremena, na samo dio radnog vremena i to dobrovoljno na to pristaju jer inače znaju da će dobiti otkaze da neće uopće raditi. Znači to nije namjer, dobrovoljna odluka, posebno među mladim ženama je to e, slučaj i oni na taj način e, nisu na odgovarajući način integrirane na tržište rada. To nije ona situacija e, kako imamo zbog toga što e, ljudi imaju djecu pa e, zbog toga dulje žive pa onda rade na pola radnog vremena. Ne, radi se o mladim ženama. Vidjet ćete te brojke u onom dodatku, no Slajdovi naravno sada ne daju te brojke, ali vidite da je došlo do te promjene. Još jedna važna stvar vezana za kvalitetu radnih mjesta su privremeni poslovi i kratkoročni poslovi, odnosno zapošljavanje. To je endemska pojava, veoma prisutna u mojoj zemlji. Kad se eh, radilo na eh, politici rada, onda su ti različiti oblici rada na određeno vrijeme, posebno za mlade ljude i za mlade žene, bili veoma važan aspekt. To je zaista veliki rez do kojeg je došlo na tržištu rada jer se odustaje od tih dugoročnih ugovora o radu i to ima velike implikacije i to u većoj mjeri pogađa žene nego muškarce. Malo više, ali ako izuzmemo taj e, faktor e, roda i ako pogledamo dobnu skupinu na koju to najgore utječe, to su upravo mladi. Dakle, govorimo o mladim ženama. To, to su ti grafikoni, možete ih detaljnije pogledati u vašem izvještaju koji ste primili. Teško je to čitati, naravno ja sad samo prolazim kroz to da znate koji su. Dakle, ovo je prva stvar e, koju želim naglasiti. Prvi element kojim se želim pozabaviti. Ako pogledamo tržište rada i e, implikacije vezane za rodove, to je bilo ovo, a drugi važan e, element e, onog podatka, e, onih, onog indeksa koji sam vam pokazuje, upravo razlika u zaradi. Europska unija, posebno u parlamentu, je puno radila upravo na rješavanju tog problema, ali vidimo da dolazi do stagnacije te razlike u zaradi e, ne dolazi do smanjenja tog jaza. Ovo je dosta teško pratiti, znači to su podaci e, za 2008. do 2012. za Europsku uniju. Vidite da nije došlo do promjene. Znači 16 do 17 posto najnovije brojke za 2012. jer te brojke uvijek kasno dolaze. Nemamo najnovije brojka, ali 16,9 je sada. Dakle, situacija se u pet godina baš nije puno promijenila. Dakle, došlo je do te duboke krize i te brojke se nisu promijenile. Što možemo zaključiti iz ovoga? U mom izvješću se to detaljno razrađuje, ali evo samo da naglasim jednu ili dvije stvari. Što se tiče muškaraca i žena na tržištu rada, njihovo učešće direktno utjece na e, razliku u statusu muškaraca i žena, ali imamo detaljne studije o tome nismo uspjeli dokazati e, tu snažnu e, vezu između njihovog učešća na tržištu rada i plaće koju primaju. Postoji ta veza. To možemo nazvati diskriminacijom. Neću se time baviti sada, ali razlika u zaradi između muškaraca i žena, to je jako teško e, uspostaviti korelaciju da li je to nešto što je institucionalno ili individualno. Samo ću se sad usredotočiti na jednu stvar, a to je e, trošak e, do kojeg dolazi kada imate dijete. Znači, to je nešto što ima veze sa tržištem rada ženi je vrlo skupo roditi dijete. I to u velikoj mjeri utječe na e, ženinu plaću. Dakle, postoji snažna veza između rađanja djeteta i diskriminacije što se tiče plaće. Nešto treba učiniti na tome. I konačno, na zahtjev ureda koji je koordinirao ovaj, ovu radionicu. Htjeli smo vidjeti e, na koji način članstvo u sindikatu utječe na tu razliku u zaradi, odnosno plaći. I to je osobito očito kod e, kućne posluge koja nije e, učlanjena u sindikat i e, različiti znanstvenici su već e, to proučavali i imamo čvrste brojke o tome, ja nisam se time bavila, ali činjenica da radite u sektoru gdje postoje snažni sindikati vas bolje štiti od razlike u plaćama, posebno u javnom sektoru gdje je razlika u zaradi praktički ne postoji. Možete vidjeti da je on puno manje prisutan nego u privatnom sektoru. I evo sada zadnja razlika koju hoću razmotriti. I to je e, stvarno nešto gdje trebamo zazvoniti na uzbunu, jer se time ljudi manje bave, manje se analizira taj aspekt, ali to u velikoj mjeri utječe na e, rod, na ljude raznoga roda, jer to nema veze samo sa dobi, ali tijekom svog radnog vijeka ljudi uplaćuju e, u mirovinski fond i onda poslije imaju svoju mirovinu na osnovu toga. Ali ako ako pogledate na mirovine i razliku između muškaraca i žena, tu je razlika e, praktički dvostruka od razlike u plaćama, znači u realnim okvirima. I ako pogledate kako to e, dugoročno, ima dugoročan učinak na razliku u položaju muškaraca i žene, dakle što ste stariji, e, ta situacija se pogoršava, žene žive dulje, ali postoji e, veća opasnost da će one e, postati ovisne o nekoj, nekom vanjskom obliku pomoći zbog bolesti i žene često onda ostanu udovice i to sve izaziva probleme. Žene imaju e, kraće karijere, kraći radni vijek i zbog toga e, imaju manju mirovinu i očito to utječe i na sve oblike e, osiguranja, socijalnog osiguranja. E, Carnegie Network je dobila zadatak od komisije glavne uprave za pravosuđe da napravi studiju te razlike u mirovinama i vidjeli su da zaista postoji ta velika razlika, ali e, postoji kompleksna povezanost e, između prekinutog radnog vijeka, prekinute karijere i onda te razlike u mirovinama između muškaraca i žena. I u izvješću imate tablicu koja je zasnovana na ovome što sam vam upravo rekla. Dakle, e, vidjet ćete koja je razlika u mirovinama u pojedinim zemljama nakon što žena prekine e, svoju karijeru. Možete to pogledati u izvještaju, Ima samo još nekoliko minuta pa ću e, sada zaključiti s time što ću navesti s kojima se izazovima suočavamo. Zbog ovih svih velikih promjena e, sasvim sigurno ne vidite to kroz ružičaste naočale, znači to nije neka ružičasta situacija, ali ja ipak to zovem ružičastim nju dilom. Jer ovo je vjerojatno najveća kriza s kojom se Zapad suočio i sad moramo e, na novi način gledati na ravnopravnost i na iste e, šanse za sve. Ni Međunarodni monetarni fond nije uopće osjetljiv e, na tu razliku u zaradi muškaraca i žena, ali ipak oni kažu da ako uložimo u e, politiku ulaganja u uklanjanje tih razlika, onda se može e, rast, stopa rasta do 2030. povećati za 2,4% bi došlo do poboljšanja opće gospodarske situacije. Znači, ako se usporedi to sa nastavkom dosadašnje prakse segregacije. Znači, kada bi se napravio plan ulaganja i pod e, irskim predsjedništvom je iznesena jedna analiza, ali komisija nije to na odgovarajući način e, procijenila i ocijenila. Znači, trebamo imati taj new deal i plan ulaganja e, koji je zasnovan na, koji je rodno osjetljiv i to bi trebalo uzeti u obzir kao jedan e, veliki element za nastojanje da se izađe iz krize, znači ulaganje u socijalnu infrastrukturu, otvaranje radnih e, mjesta, osobito za kvalificirane žene. I stalno se govori o mjerama e, koje uključuju i brigu o djeci, odnosno čuvanje djece, e, cijene jaslica, vrtića, malih škola, osnovnih škola, u javnom i u privatnom sektoru, Pogledajte brojke za Barcelonu i to je razina koja još nije e, dostignuta. Dosta ulaganja su, se trebaju još izvršiti. Znači ne radi se samo da žene koje već rade nastave raditi, nego i da nove, e, nova radna mjesta se otvore za žene. E, znači radi se o kvalificiranim ženama s diplomama, kvalitetni poslovi, ne govorimo o ovim poslovima koji su zapravo čista eksploatacija, evo da to kažem otvoreno, kako bi se mogle, mogli stvoriti bolji uvjeti za žene na radnim mjestima, znači radna mjesta za kvalificirane žene kako bi mlade žene u našim zemljama imale e, bolju budućnost. Dakle, glavni dionici, evo samo kratko ću proći kroz to, e, nacionalne vlade, vlade u zemljama članicama i parlamenti. Neki od vas e, možda surađujete s njima. Vidite to u mom izvještaju. Bi trebali e, prilagoditi fiskalnu politiku na taj način da se žene potaknu da se uključe na tržište rada kao prvo kroz oporezivanje e, pojedinaca, znači da nema e, nekih poreznih olakšica za obitelji. Često je e, dohodak žene sekundaran i stopa oporezivanja će ovisiti o tome koliko zarađuje suprug, pa onda je viša stopa poreza. Onda imamo e, različite porezne olakšice za osobe koje zarađuju malo, posebno žene, u svjetlu toga e, kakvi se ugovori o radu nude, Europski parlament, a to ste vi, Znam da to već radite, ali trebali biste to nastaviti. Nastaviti s tim naporima. Jer to je taj san koji svi želimo ostvariti, taj new deal. Dakle, da e, svi oblici e, narušavanja e, uvjeta na tržištu rada bi se trebali ukloniti i ljudi bi trebali znati za svoja prava i osobito mlade žene koje tek ulaze na tržište rada često ne znaju koja su njihova prava i nema dovoljno transparentnosti. I trebamo e, dati podršku ovim e, uredima za ravnopravnost rodova jer one se naravno sad nalaze na udaru zbog e, mjera štednje i krize. I sad da se nadovežem na ono što je rekla moja prethodnica, Europska komisija bi trebala raditi upravo na onome što sam rekao, znači e, trebala bi e, formulirati indikatore e, rodne ravnopravnosti. te razlike u brojkama mogu nas navesti na krivi put trebamo ih grupirati i Europsko vijeće je u lipnju 2014. E, dalo veoma sjažnu, snažnu izjavu upravo na osnovu svih tih analiza koje su zaista izvanredne. I trebamo surađivati sa e, institutom Europskim institutom e, za rodno ravnopravnost i uzimati njihove indikatore i na osnovu njima svoje izvještaje iznositi. Zahvaljujem e, profesorice Kozi. Vidim da je to dakle tema za koju su svi doista zainteresirani, svi smo, pa hvala vam e, na vašem doprinosu. Ja mislim da je sada vrijeme da drugi kolega preuzmu riječ. Ako dakle imate pitanja za profesoricu Korsi, izvolite. E, evo izvolite, ali samo kratko vas molim kratko. E, već malo kasnimo, naime, u našem rasporedu. Izvolite. Zahvaljujem. Ne znam, e, Mislili i drugi, osjećaju se i drugi frustrirano i e, doista da im je svega puna kapa? Dobro, iza nas je ljeto, ali sjećam se izborne kampanje u Švedskoj, koliko smo vremena potrošili na e, pitanje jednakih šansi. To je bilo pitanje visoko na političkom dnevnom redu, a sad moramo tu sjediti raz, i, i sanjati o tome. A sad je 2014. i raspravljamo o tim pitanjima i svake godine iznova se pojavljuju ta pitanja i u nekom trenutku ćemo morati pronaći neka rješenja za to. To su velika kompleksna pitanja. Na primjer, govorimo o mirovinama, a to je najgore stvar od svega. I to je izravno povezano e, sa jednakim šansama, e, jednakim mogućnostima u svim područjima života. U Švedskoj e, žene tijekom e, cijelog života zarade šest milijuna manje od muškaraca. Radi se o golemom jazu u plaćama i po tom pitanju treba nešto učiniti. Jer inače doista ne možemo govoriti o, e, o socijali bilo koje vrste jer i socijalnoj državi. Moramo nekako zatvoriti ovaj jaz i nešto promijeniti i to sada. Stvari se moraju promijeniti. Već tako dugo govorimo o tome da je doista sada vrijeme da se nešto konkretno poduzme. Kada govorimo recimo o rodiljnom dopustu i direktivi o rodiljnom dopustu, to je važna komponenta o tome da se više ljudi uvede u, više žena uvede u tržište rada. I studije pokazuju da kada bi sve žene, imale iste mogućnosti za rad kao i muškarci, mogli bismo povećati e, dobrostanje u državama za 11 do recimo 13, 14 posla u nekim državama. Znači doista 2014. sjedeći ovdje frustrirajuće gledati ove brojke. Zahvaljujem. Gospodin Pinto. Zahvaljujem, predsjednice. Ja bih želio naglasiti principe koje je govornica iznijela i možda iznijeti neke predloge te reći nešto o uzorcima ove situacije. Jer e, situacija je zapravo više manje ista u mnogim zemljama. Dakle, nalazimo se u krizi, a najveći žrtve ove krize su žene. Tako u mojoj zemlji, ali tako i drugdje. Mnoge žene rade na nekoliko poslova istovremeno, rade čišćenje, rade i u e, trgovačkim lancima na tim poslovima sa vrlo lošom plaćom, a mnoge žene moraju birati između majčinstva i zaposlenja jer ako se odluče za zaposlenje ne mogu biti dobre majke. Pa evo jedan šokantni primjer. E, velike portugalske banke, jedna od glavnih portugalskih banaka koja je dva desetljeća bila e, povezana sa Opus i katoličkom e, crkvom i nikada nisu zapošljavali na upravljačkim pozicijama žene, nego uvijek samo muškarce. Dakle, govorimo ovdje o tisućuljetnoj e, tradiciji, o, o, tom, o tom, toj povijesti od tisuću godina takvih, e, takvog postupanja. I tek nakon otvorenog e, kritike koja je upućena se ta situacija promijenila. I doista se brinem i sa zabrinutošću gledam kada vidim da se komisija sprema predložiti sastav komisije sa vrlo malim brojem žena. Doista je šokantno da se tako nešto može dogoditi. Stoga ovdje želim apelirati na to da učinimo sve što je moguće da takvu komisiju odbijemo. Ja ću osobno glasovati protiv, bez obzira o tome što misli moj e, politički klub, jer se jednostavno s takvom situacijom ne mogu pomiriti. Kada govorimo recimo o mojoj zemlji, gdje e, je većina populacije katolička, i gdje je katolička crkva i druge e, kršćanske crkve jednostavno doprinose tom fenomenu. Mislim, e, molimo se mi e, gospi od Fatime u Portugalu. Da, ali pitam se, kakvog smisla ima poštivati i obožavati E, ženu u e, društvu u kojem i u vjeri u kojoj e, žene ne mogu biti svećenice. Kad sam bio mlad, sudjelovao sam, na, bio sam na jednom vjenčanju gdje su gosti bili podijeljeni na mušku i žensku stranu i žene su se morale zakleti na poštivanje i pokornost muškarcu. Dakle, to je bila taj zavjet pokornosti, ali e, muškarci nisu davali nikakav takav zavjet na vjenčanju, jer zapravo žena se smatrala muškarčevim vlasništvom. To je zapravo tipična europska kultura koja potječe iz rimske kulture, iz rimskog carstva, a još uvijek preživljava u e, svijesti mnogih. Još jedan prijedlog koji želim ovdje iznijeti je sljedeći. Europska unija i zemlje članice podupiru privatno, privatni poslovni sektor u velikoj mjeri. Međutim, ova potpora trebala bi doista ovisiti i biti uvjetovana pristupu E, omogućavanju pristupa ženama radnim mjestima. Određeni postotak radnih mjesta treba biti rezerviran za žene, bez obzira na to o kojemu se poslu radi. E, u mladosti, u mojoj mladosti jedan je revolucionarni mislitelj rekao e, žene nose pola tereta neba na svojim ravenima i stoga imaju pravo na pola, trebale bi imati pravo na pola raja. Međutim, evo, e, zapravo žene nose i pola društva i više od pola društva, a imaju pravo na toliko manje. Postoje mnoge obitelji i društva, cijele društva, gdje se žene smatraju teretom. I to je zapravo onaj isti stav koji smo imali u Starom Rimu, da su žene teret e, i um, to je stav protiv kojeg se moramo boriti. I zapravo vidimo da mnogi političari prihvaćaju e, taj stav, a političke mjere e, bi trebale riješiti taj problem i to se može riješiti ako postoji odgovarajuća hrabrost i ako imamo hrabrosti to zahtijevati. Hvala, gospođa Noves. Zahvaljujem e, predsjednice, hvala i našoj izvjestiteljici na zanimljivim izlaganjima. Naravno, vrlo ste nam dobro pokazali kako izgleda razvoj e, radnog tržišta za žene i kako se tu postavljaju poteškoće za žene. Imam jedno pitanje iz jedne druge perspektive za vas. E, svijet rada se u posljednjim godinama dramatično promijenio putem digitalizacije i danas možemo zapravo reći da e, se može raditi neovisno o vremenu i mjestu i posebice recimo za žene koje mogu imati nekoliko e, radnih mjesta ujutro, popodne rade na raznim mjestima, ali zbog digitalizacije više nisu vezane na jedno radno mjesto. Znači tim e, se e, promjenama, digitalizacijom i drugim promjenama na tržištu rada promijenila situacija i za žene koje sada ne moraju biti vezane za neko mjesto, mogu biti poduzetnice i tako dalje. I to su nove šanse. Jeste li možda to razmotrili? Koje su to nove šanse koje su to nove promjene u svijetu rada za žene, a ako niste, dobro možda to nije bilo u, vašem zadatku, ali možda i naš odbor eh, bi mogao se recimo eh, pozabaviti potencijalima koji su stvoreni u svijetu rada, ne uvijek samo gledati kako je za ženama teško, nego upravo moramo našim ženama u zemljama članicama dati jedan poticaj da tu postoji mogućnosti eh, za zapošljavanje i za, bila bih zahvalna ako već sada imate nekih uvida u to e, koje bi nam mogli iznijeti ili ako je moguće možda da se u okviru ovog odbora upravo raspravi mogućnost nove šanse, novi potencijali koji su stvoreni za žene putem digitalizacije. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Gospođa Renat. Hvala. Uistinu mi je drago, biti ču, drago bilo čuti ovako angažirani govor. Htjela bih se osvrnuti na tri stvari iz vašeg izlaganja. Kao prvo uloga sindikata. Rekli ste da postoje manje razlike u plaćama između žena i muškaraca u državnoj službi zato što su sindikati zastupljeniji u tom sektoru. To je moguće, međutim čini mi se da isto tako u državnoj službi postoji bolja sistematizacija radnih mjesta, a to znači da je lakše imati bolju poziciju za pregovore e, i u privatnom sektoru treba surađivati sa sindikatima kako bi se postigla takva sistematizacija. Na taj način bi bilo, bila manja siva zona za pregovore, a znamo da zbog kulturološke uvjetovanosti žene e, manje idu na neke pozicije od muškaraca. Nažalost, zbog krize sindikati se bave pitanjima restrukturiranja. E, ta restrukturiranja odvijaju se u sektorima gdje uglavnom dominiraju muškarci, što šteta jer e, mislim da je to bila značajna poluga za obranu ženskih prava na radnom mjestu. Dakle, treba raditi na tome da se mobiliziraju sindikati u području e, jednakih šansi muškaraca i žena na radnom mjestu, dakle u kontekstu sistematizacije. I treba vidjeti na koji način se to može pokrenuti na razini Europske unije. Znam da se ni, svi ne slažu time. Ja dolazim iz zemlje gdje je socijalni dijalog vrlo bitan i gdje su rezultati mnogo e, bolji kada se e, postigne dogovor među socijalnim partnerima. Htjela bih nešto reći o ženama poduzetnicama. Komisija nam e, mnogo i često govori o novim mogućnostima da žene stvaraju nova radna mjesta. Međutim, žena poduzetnica vrlo često je siromašna. I tu vidimo da se pojavljuje e, jedna pojava, to je da žene izlaze iz e, društveno zaštićenog okruženja tamo gdje se više ne mogu obraniti, ne mogu se više zaštititi zato što su samo sebe zapošljavaju. Dakle, htjela bih se vratiti na, na to pitanje e, žena poduzetnica. Naravno da ja branim mogućnost žena da osnivaju vlastita poduzeća. Međutim, ako to znači da one izlaze iz jednog okruženja kako bi manje koštala poduzeća u kojima se zapošljavaju, onda mislim da možda ne bi trebali ići u tom pravcu. Zatim vi ste rekli da treba raditi na, na socijalnim politikama, na kolektivnim i socijalnim infrastrukturama, na vrtićima i tako dalje. Vidimo da žene u većoj mjeri koriste e, javne e, usluge zato što češće rade na pola radnog vremena, zato što ima više samohranih majka koje se služe tom vrstom infrastrukture kao što su vrtići, a države članice moraju donositi mjere kako bi se smanjili rashodi iz e, državnog proračuna. Dakle, kako pomiriti te dvije stvari i činjenicu da to spriječava žene da idu na tržište rada. Jer mislim kada bi postojale bolje infrastrukture u tom smislu da bi im se to lakše omogućilo. A što se tiče mirovina, e, vidimo vidimo da se stavlja naglasak na drugi i treći stup, dakle to su privatni stupovi u mirovinskom sustavu. Drugi mirovinski stup e, zapravo daje prednost e, bogatim sektorima, a treći u okviru trećeg e, sektora prednosti imaju oni koji su u najvišim platnim razredima, to nisu žene. Dakle, pitanje je da li to isto tako dovodi u težu situaciju žene starije od 65 godina. Zahvaljujem. Evo mislim, e, imamo još pitanja. Da, imamo još pitanja. Hvala. E, ja sam se javila još na početku, ali me niste vjerojatno vidjeli. Ja ću vrlo kratko. Zahvaljujem se e, Eh, izvjestiteljici eh, koja je govorila o tome eh, da muškarci nisu oni na koje je najviše utjecala kriza i upravo je tim kvazi statističkim argumentom raščistila kao mitom jer e, zapravo je to cinički argument i upravo tu ulazimo u opasnost da se e, situacija žena i problemi žena i e, potraživanja žena marginaliziraju i naročito da ispadnu iz ekonomske debate. Znači važno je poznavati detaljno statistike, ali to odmah pokazuje kako se statistikama također e, krivo prikazuje stvarnost, odnosno kako se u jednom određenom svjetlu krivo prikazuje stvarnost. Još jedno pitanje u statistike. Govorili ste o pitanju e, rada na skraćeno radno vrijeme i punog radnog vremena. To je kod nas jako bitno pitanje u Njemačkom jer e, zapravo povećanje za kvote zapošljavanja žena obično se odnosi samo na takvo e, skraćeno ili pola radnog vremena i to je zapravo nešto što e, sa socijalnog gledišta treba kritički gledati. Znači, moje pitanje je jeste li radili statistiku ekvivalentnu punog radnog vremena znači između muškaraca i ženama puna e, radna vremena i puna radna mjesta jeste li radili e, takvu statistiku ili samo kvotu zapošljavanja koja na svoj način prikazuje e, stvarnost gdje i gdje se prikriva činjenica da žene dobivaju lošija mjesta hvala gospođo morvaj hvala također na prezentaciji s moje strane. Još nekoliko komentara. A, dakle, posebice što se tiče e, ove dimenzije istraživanja. Nekoliko stvari. U Europskoj e, uniji je zabranjena diskriminacija i bilo bi doista dobro ako ne bismo govorili samo o pitanju različitih situacija za muškarce i žene. Naime, moramo pogledati žene koje žive u zemljama članicama e, koje, se, koje su recimo e, prvoklasne ime i onih drugog razreda zemalja članice. To je zapravo jedna diskriminacija koja već postoji u našem razmišljanju. Trebamo to osim toga gledati sa gledišta poslodavaca. Na primjer, E, multinacionalni trgovački lanci, recimo austrijski e, radnik, e, žena, radnica, u usporedbi sa mađarskom radnicom u Aldi, Tesku ili Ušanu ili u nekom drugom trgovačkom lancu. Ako pogledate njihove uvjete rada i razlike u tome, to je nešto što bi trebalo istražiti. To bi bilo važno istraživanje. Drugo, E, čuli smo razna mišljenja o tome da su sindikati jači u Europskoj uniji, e, osim u nekim sektorima koje ste spomenuli. Dobro, to je možda istina u Zapadnoj Europi, ali svakako nije činjenica zemljama članicama koje se smatraju recimo drugorazrednim zemljama i koje se na neki način smatraju čak kolonijama, na primjer. Mađarska gdje sindikati e, rade na takav način da u mnogim situacijama i slučajevima e, imamo čak i zabrane kada e, se govori o ovim pitanjima. Znači trebamo pogledati recimo mikro e, tvrtke i mala i srednja poduzeća u vlasništvu žena. Ako pogledamo na primjer situaciju u Europskoj uniji, zabrinuti smo zapravo za ono što vidimo, jer ono što vidimo je veliki e, utjecaj e, strane robe i multinacionalnih kompanija s kojima je jednostavno nemoguće konkurirati. To je doista teško i moramo se više pozabaviti ovim pitanjima. A također e, moramo pogledati ljude koji žele imati djecu i zasnivati obitelji, kako to disproporcionalno utječe na žene, e, upravo recimo u naslovu vaše prezentacije. Na primjer, žena koja ne može ostvariti pristup e, u, za doplatak za dijete kad se razvede ili e, kada raskine s partnerom. To je nešto što mnogu djecu e, vodi izravno siromaštvo i moramo se baviti fenomenom siromaštva djece, ali ne smijemo zaboraviti da iza svakog djeteta koje živi u siromaštvu stoji jedna žena koja živi u siromaštvu također i koja mora puno toga žrtvovati e, da bi hranila dijete. Nekad i sama gladuje više da bi uspjela prehraniti dijete i zapravo moramo pogledati učinak e, toga kako e, e, država gleda na žene koje pokušaju prehraniti svoju djecu jer to je glavni jedan od ključnih elemenata neovisnosti žena. Zahvaljujem. I na posljedku, na posljedku. Gospođa Barti. Zahvaljujem, ovo je doista bilo vrlo zanimljivo. Obje prezentacije su bile vrlo zanimljive. Evo sada e, gledam ovo i imam na neke osjećaje, imam osjećaj da smo na, u napadu sa mnogih strana i teško je znati koji je put e, van ako nas se napada sa svih 360 stupnjeva i recimo čak i kad gledamo sindikate E, postoje određeni e, e, argumenti za sindikate, ali i oni su pod napadima, znači oni nisu jamstvo zadržavanja određenog položaja za žene obzirom da je trenutno glavna, glavni narativ ovdje politika štednje u Europi. Evo nemam sad ovdje pred sobom vašu statistiku, ali sjećam se dakle da ovaj jaz u E, u, različitoj, u različitim e, moćima i snazi e, između muškaraca i žena koji je golem. Možemo li ili ne možemo li možda ovu nemoć žena na neki način dovesti u vezu sa činjenicom da recimo u samoj komisiji nema puno žena i ne, može, ne bi li se ovdje mogli ovi e, dokazi koje ste iznijeli pred nas danas povezati upravo sa tom činjenicom dakle zastupljenosti e, žena u političkim tijelima i on upravo onome što o čemu će govoriti ovaj odbor pred parlamentom i vijećem i ono o čemu smo danas govorili vaš posao upravo je u tom kontekstu pa sam samo htjela još jednom provjeriti. Znam da sam to vidjela u vašoj statistici negdje, da ste e, govorili o moći i političkoj moći i nemoći e, koji su zapravo e, dobar način da se takve informacije prezentiraju. Dakle, vaša statistika. Zahvaljujem. Kao što je rekla profesorca Kosi i kao što smo čuli iz e, mnogih pitanja, postoji velika zabrinutost oko ovih e, pitanja i nažalost nemamo sada mnogo vremena na raspolaganju ali e, upravo jer zato imamo još jednu prezentaciju o rodiljnom dopustu koje bi mogli odgoditi za poslje podne, pa bismo sada prije rad mogli završiti s odgovorima e, profesorice na ovu temu, a imali bismo više vremena poslje podne za sljedeću prezentaciju e, e, profesorice Zeleve. Pa bismo sada onda e, mogli dati priliku posljednjoj govornici da odgovori na sva pitanja koja su postavljena. Hvala na ovoj prilici, hvala vam e, na ovoj prilici da još jednom, evo, sada prokomentiram e, ove, e, ova pitanja i posebice e, evo da na neki način pokušavamo odgovoriti na sva pitanja zajedno. Ako i propustim nešto, oprostite mi, ali mislim da sam na neki način odabrala ono što su najključnije pitanja. Dakle, prvo zahvaljujem evo što je zastupnica, švedska zastupnica morala izaći, e, ali također želim isto reći da sam i ja osobno strašno isfrustrirana ovom e, činjenicom. Naime, evo ja sam sada prvi puta u parlamentu i kada pogledam e, i vidim nedostatak napretka u našoj temi, ali na kraju, na ja sam pokušala na neki način e, prodati jedan san koji možda nije san pune jednakosti i ravnopravnosti, nego evo jednu novu europsku politiku. Nešto što ima određenu rodnu dinamiku kako bi mogli izaći iz ove krize putem mjera koje sam ocrtala i to ne samo u smislu gospodarske politike, nego i ova delikatna pitanja dopusta, rodnog, rodilnog dopusta i tako dalje s kojima ćemo se baviti kasnije, poslije podne. Znači ako razmišljamo o skrbi za djecu, e, Recimo Obama se odlučio upravo za skrb za djecu kao jedan od glavnih svojih e, elemenata. E, znači nije stvar e, o potpunoj jednakosti, nego je stvar u kontinuiranim naporima u pravom smjeru. I stoga je važno vršiti pritisak u pravom smjeru, kao na primjer rodini i roditeljski dopust i kolegicu e, koja je trebala održati prezentaciju poslije mene, zamolili su da svoju prezentaciju održi poslije podne. Ali evo, to su mnogi elementi koji su se spomenuli u pitanjima koje su upućena meni. Evo, jedna stvar bila je komentar iz e, Portugala. E, naime, poštovani kolega i mene također zabrinjava porast neplaćenih oblika rada e, koji se nameću ženama. Znači situacija u Portugalu nije toliko različita od e, situacije u Italiji. Ali ne radi se samo o tome da imamo zajedničku katoličku pozadinu društvenu, nego e, i u zemljama u istočnoj Europi također se događa slično i tamo također e, ljudi odlaze kako bi radili drugdje, pa neću sada više govoriti o neplaćenom radu. E, zanima me i e, prezentacija koju ćemo čuti poslije podne o tome. Znam da je to gospodarski značajno, ali nisam išla u tom smjeru jer smo evo nekako se podijelili u svojim područjima koja smo pokrili. Naime, sva izvješća koja ćemo danas čuti su vrlo međusobno povezana i teško je bilo na neki način podijeliti temu tako da svako nešto radi i utvrditi gdje e, ćemo zapravo uspostaviti ove pregrade e, između tema kada se zapravo bavimo temama koje su jako slične. I također govorili smo o Milenijskoj banci u Portugalu i o mikrofinanciranju što je jako zanimljivo. Dakle, kad se vraćamo na žene poduzetnice, na primjer, e, Statistika podcrtava dakle ovdje jasno da žene koje su poduzetnice su obično e, mlade žene koje bi zapravo bile nezaposlene da nisu same krenule u poduzetništvo, pa je to neki način e, prvog zapošljavanja koje e, tako da si sami stvorite neko zaposlenje. U Španjolskoj e, je to bio predmet e, kojim se mnogo bavili mediji, tisak, posebice ove žene poduzetnice. To je dosta komplicirana tema, da. A neko je pitao ovo pitanje novih tehnologija, digitalizacije. Da, svakako, ako imate high-tech e, tvrtke, ovdje žene imaju e, mogućnost e, pokazati svoje velike sposobnosti. Nisam govorila o tome, ali to je, čini mi se, apsolutno jasno. Znači, što se tiče kvalifikacije žena, žene su pretekle muškarce u tom smislu u posljednje vrijeme. Ako pogledate brojke za e, jednak, e, jednake e, mogućnosti instituta za rodnu ravnopravnost, vidjet ćete da žene su jako napredovale u tehnološkom smislu, ali i dalje postoji problem naravno segregacije. problem naravno da žena ima malo u high-tech područjima, posebice u inženjerstvu. I e, to pokazuje rad komisije na na primjer e, situaciji, rodnoj situaciji u znanosti. To brojke jasno pokazuju i podcrtavaju. Posebice tu činjenicu da postoji velika segregacija e, u sektoru visoke tehnologije Recimo ako gledamo Finsku 2008. na primjer, e, gdje je finska ministrica rada pokušala suzbiti jaz e, između, e, između rodova u finskoj industriji, u Nokiji, na primjer. finski ministar je E, ukazao upravo na e, jaz e, u plaćama u Finskoj i općenito u skandinavskom svijetu. Što stvar je zapravo vrlo kompleksna. I teško ju je u kratko vrijeme prikazati. Postoji naravno mogućnost rada na daljinu koje je mogućnost, e, koje predstavlja mogućnost za žene i veću ravnopravnost između muškaraca i žena. To je, rekao i, e, to je rečeno u posljednjem pitanju, odnosno u komentaru da, e, na primjer, žene poduzetnice koje same stvaraju E, digitalna zaposlenja, a pritom se bave stoliko drugih e, poslova, ne znam, skrbe za djecu, starije i tako dalje. Gdje onda osim ekonomskog problema i nedostataka imate i problem izolacije i zapravo kvaliteta njihovog života i rada ovdje trpi, ne samo rada dakle, nego i privatnog života. Dakle, poduzetništvo i poslovni sektor e, i žena je nešto što treba detaljnije istražiti i pogledati. Mislim, nisam e, išla u to, ali e, znači ovi podaci e, u samozapošljavanju koje pokazuje Eurostat e, su vrlo zanimljivi i vrijedi se na njih fokusirati. Postoji još jedan veliki problem koji se odnosi na kvalitetu života za poslovne žene i samozaposlene žene, te žene poduzetnice. Često žene poduzetnice rade 24 sata na dan i uvek nekako kasne za svojim rasporedom. I recimo i žene u akademskom svijetu također su uvek u takvoj situaciji. Na kraju ispadne da rade danonoćno 24 sata na dan. Jer jednostavno ne možete Ehm, to točno ni procijeniti. Recimo u Finskoj su me e, htjeli reći e, kako da, da izradim jednu studiju. Htjeli su, na primjer, naći zamjene za, za, e, žene poduzetnice ehm, i na neki način ih možda klonirati, način neke zamjene, ali to nije dobro. Znači ako recimo žena ne uspjeva voditi svoje obitelje i voditi posao istovremeno, možda netko sličan može na kratko vrijeme preuzeti nešto od nje. Znači, to je jedna stara ideja koju se može e, razmotriti. Kad pogledate recimo e, neke od najindustrializiranih dijelova Italije, E, dobro, nemamo još nekih rezultata tog eksperimenta, ali mi smo to pokušali. Znači, tu se radilo o velikim e, e, sindikatima u, regiji Veneto u Italiji. mislim, ljudi su smišljali razne stvari, ne samo veliki sindikati u raznim trenucima. Dobro, nisam ja osobno bila s time, nisam bila, imala izravnih kontakata s time nego putem e, literature, pa možda ima tu nekog nerazumijevanja. Nije da je javni sektor e, više sklon ravnopravnosti zato što je takav, nego zbog e, upravo sistematizacije radnih mjesta, jer je to mjesto gdje e, su sindikati zaštićeni zakonom. Mislim, postoji e, i opasnost od slabljenja sindikata, posebice u kriznim područjima, jer nama da se negdje pokušava i ići prema recimo e, suprotnom smjeru od kolektivnog pregovaranja i pokušavaju se riješiti kolektivnog pregovaranja. Znamo je da to postoji taj trend. I naravno, u krizna vremena uvijek kolektivno pregovaranje e, pokušava biti brisano a ja sam govorila protiv toga i zagovarala da se to ne čini jer je to prijetnja za radnike i ravnopravnost polova kada kada znači to kod sindikata, ali teško je tu generalizirati stvari i e, između sektora je stvar različita i za male tvrtke koje nemaju i male sektore, na primjer, koje nemaju jake sindikate, jer ovdje govorimo o velikim sektorima sa jakim sindikatima e, koji imaju kolektivno pregovaranje. A jedno pitanje ovdje koje se u tom kontekstu postavlja je upravo ovaj e, jaz između spolova. I, iako neću sada ići u brojke za pojedine sindikate, ali to je ipak jasno. ETUC je iznio mnoga izvješća upravo o učinku krize na rodni jaz. Ali ne mogu, e, ne znam podatke za druge zemlje, ali znam za svoju zemlju. Naprimjer, primjer sva ona e, sredstva koja su srezana u području socijalne skrbi. Spomenula sam recimo samo e, skrb za djecu e, u tom kontekstu jer je to ono o čemu se o, najčešće govori. Međutim, tu je također uključena i skrb za starije osobe i također i e, generacijski jaz gdje žene pokušavaju nekako pomiriti radni vijek i karijeru sa brigom za djecu i za starije i sa obiteljskim problemima jer naravno svaka obitelj ima i starije članove obitelji. Dakle, Mm, znamo da nema puno potpore za skrb za djecu, ali u tom kontekstu moramo znati da nema potpore niti za skrb za starije osobe i to onda postaje problemom žena. Naročito e, zbog toga što i žene same žive dulje i e, trebaju više skrbi. E, mislim i također i njima treba pomoć nekoga ko će raditi za njih to je još nešto što treba istaknuti. 2011. kad je iznesen e, paket za socijalne investicije koje je iznala komisija, e, spominjao se ovaj paket mjera kao e, druga strana medalje štednje jer naravno da se štednja ne može samo tako zanemariti, ali negativni učinci ekonomske štednje e, ipak e, treba zavređuju pozornost i komisija e, i parlament trebaju tome obratiti pozornost. Znači u smislu negativnih socijalnih učinaka politike štednje. A o kojoj se govori u tom programu i u tom paketu a mislim da je to, taj paket zavređuje obnovu i njegovo jačanje, recimo mirovine, neko je spomenuo razne stupove mirovinske, e, neću sad ponovno ulaziti u to da ne bih ušla u, da ne bih potrošila previše vremena, ali e, upravo ono izvješće koje se spominje o mirovinskom jazu, jazu između mirovina muškaraca i žena imaju golemi učinak e, upravo u smislu e, onoga na što žene imaju pravo u smislu osiguranja i mirovina. I mađarska zastupnica spominjala je imigrante. E, nisam govorila o tome što se tiče mirovina, ali o transferabilnost mirovina, prenosivost mirovina je još jedna stvar koja je pitanje. Znači, e, ako ne postoji jasna situacija u kojoj postoji prenosivost e, ostvarenih mirovinskih prava migranata, to je problem. Nije to samo problem u Mađarskom, nego i drugdje u istočnoj Europi. Sigurna sam da je to e, problem koji se odnosi na cijelu e, istočnu Europu i ljude koji odu u inozemstvo na rad, e, često rade u područjima sa vrlo niskim plaćama, često nisu ni legalni poslovi, ali kada rade legalno imaju pravo na mirovinu, kada dođu do dobi, nacionalne dobi za umirovljenje. ali to se rijetko događa zbog prekida u karijeri, ljudi se obično vrate e, brinuti za starije roditelje u svoje zemlje i ništa se ne dogodi u smislu e, mirovine i to onda novac koji besplatno dobiva socijalni sustav a ljudi imaju probleme sa svojim e, mirovinama i kako da ih prebace natrag u kuću, jer to je golemi problem. E, naime, E, posebice posljednjih godina smo imali veliku migraciju e, žena koje su radile u sektoru njege i skrbi. I upravo to sam htjela reći kada govorimo o e, rodnim razlikama. E, govorimo o ljudima koji ulaze u tržište rada, mladim ljudima. E, u mnogim zemljama imamo slične probleme. E, imamo i probleme sa raznim problemima i seksualnom orijentacijom a mislim e, to su sve sastavni dijelovi e, statistika i rodnih politika. A dakle, kad govorimo o statistikama, u Italiji Eh, je talijanski pjesnik eh, napisao pjesmu o tome kako je eh, teško i koliko vremena treba da se učini ovo ili ono. Dakle, statistika uvijek može lagati, možete uvijek ima, dobiti taj površni dojam da se sustav poboljšava u nekom smislu kad se zapravo stvari možda i pogoršavaju. ali e, indeks e, jaza plaća e, između muškaraca i žena je nešto što bi trebalo uzeti u obzir jer upravo ukazuje trendove. Kad govorimo nove indikatore, rodne indikatore koje želi da, koje komisija želi da radimo na njima u skladu sa sporazumom iz Vilniusa, a u skladu sa e, izazovima koji su spomenuti u Pekingu. Naprimjer, e, mini zaposlenja nisu problem samo u Austriji, nego i u Njemačkoj. Svi ti e, poslovi na skraćeno radno vrijeme, vrlo kratko radno vrijeme, a koje rastu, a to je učinak krize. I ljudi kažu, pa dobro, to je šansa da bar imate neki posao ali to nije dugoročna perspektiva da ljudi dobivaju 500 ili 600 eura a, moraju i plaćati neki doprinos za mirovinu ako misle dobiti bilo kakvu mirovinu pa šta im onda ostaje znači ova strategija rada na, na skraćeno radno vrijeme e, u hitnoj situaciji kratkoročno možda i je u redu ali dugoročno definitivno ne i na kraju multinacionalni lanci tvrtke. Nemam tu zapravo puno za reći jer je to nešto što sam dakle zabilježila dakle ovu kolonizaciju koju ste spominjali. Ali kao dio rasprave o ženama u gospodarstvu i gospodarstvu niz međunarodnih multinacionalnih e, korporacija, glavnom, glavnina od kojih je u Sjedinjenim državama i veliki mediji i e, tehnologije visoke industrije su više investirali u jednake mogućnosti, posebice recimo mislim na Microsoft, Google, Facebook, i recimo tu smo vidjeli neke vodeće, žene na vodećim položajima. Naime, pokušala sam evo, pokriti većinu u kratko vrijeme. Evo, hvala. Hvala, hvala vam lijepa. Činjenica je, bilo je mnogo pitanja. Pitanja koja se često pojavljuju u našem radu u okviru ovoga odbora. Mi često pokušamo iznaći alternativna rješenja. Frustrirajuće je da se iz godine u godinu pojavljuju ista pitanja, da ponavljamo iste stvari. Čini se da napredak ide vrlo sporo. I svjesni smo svega što još trebamo postići i koliko zaostajemo. Zahvaljujem svima, zahvaljujem kolegicama koje su održale izlaganja, hvala vam na vašem trudu u okviru vaših sveučilišta i drugdje. Mislim da svi mi možemo doprinijeti u borbi za ravnopravnost spolova. Danas poslijepodne ćemo razgovarati o vrlo važnim temama također. Govorit ćemo o rodiljnom dopustu, to smo prebacili na poslijepodnevni dio sastanka. Govorit ćemo i o sudjelovanju žena u postupku donošenja odluka na političkoj razini, na ekonomskoj razini. Govorit ćemo isto tako i o sprečavanju nasilja nad ženama. To je veliki problem u Španjolskoj. Vidjeli smo da je došlo do velikog porasta broja žena koje su žrtve nasilja u Španjolskoj. Mislim da je i u Portugalu također došlo do povećanja njihovog broja. Mislim da moramo raditi na razini Europske unije kako bismo imali strategije za sprečavanje nasilja nad ženama. Dakle, govorit ćemo o svim tim temama. Zahvaljujem svima na sudjelovanju u raspravi i na fleksibilnosti. Hvala što ste dopustili da promijenimo dakle, raspored i nastavljamo s radom danas poslijepodne u 15 sati. Hvala.